Ok. Jeszcze raz proszę wszystkich U redu možemo nastaviti s radom. Zamolit ću sve one koji nisu zainteresirani da čuju obrazloženja glasovanja, da napuste vječnicu. I vas molim da razgovarate izvan dvorane. A sada prelazimo na obrazloženja glasovanja. Posla Najprije, najprije imamo izvješće Gabriela Mata, višegodišnji plan oporavka stokova plavoperajne tune i riječ ima Izaskun Bilbao Barandika. Hvala vam. Danas je veliki dan za naše ribare i to posebice na one na Kanarima. Parlament je odlučio da podjela kvota za plavo tunu mora biti ravnopravnija i da svi e, zastupnici moraju vodati računa o tradicionalnim metodama koja je e, ekološki održiva. I upravo je to naš slučaj. Plan obnove je očito funkcionirao. Zbog toga se mogu povećati kvote i to dosta. I to povećanje treba biti usmjereno upravo na te flote. Ne možemo si ponovno dozvoliti da, da jedna tradicionalna flota poput ona kanarska e, gleda kako se ribarstvo zatvara zatvara 24 sata nakon što su kvote izlovljene. U parlament, parlament je dao većinsku podršku mojem e, prijedlogu i to znači da smo se okrenuli prema održivom ribarstvu i e, ravnomjernijoj i poštenijoj preraspodjeli e, kvota za izlov e, plavoperajne tune. Hvala lijepa, ali mislim da sam dao riječ skun Bilbao Barandika. Tak, jest pewna kolejność, kobiety mają pierwszeństwo, e, a więc bardzo... Ali obično da se damama prvima da riječ. Evo sada predajem riječ gospođi Bilbao Barandika. Hvala vam. Ja želim podržati ovu uredbu kojom ćemo e, u europsko zakonodavstvo uključiti preporuke Europskog parlamenta koji su u skladu sa znanstvenim tvrdnjama nakon e, podataka o obnovi plavoperajne tune. Ovo je vrlo e, važno u europskom ribarstvu, jedna od najcijenjenijih riba na svijetu. U tom smislu podržavam tri ključne teme. Kao prvo, da posebno priznamo važnost tradicionalnih alata za ulov ovih vrsta, poput almadrabe. Govorimo o e, alatima koji imaju vrlo niski učinak na morske ekosustave i e, nude mogućnost za stvaranje novih radnih mjesta. Drugo, e, smatram da kvote moraju biti ravnomjernije raspodijeljene i smatram da moramo više pozornosti posvetiti malom ribarstvu i održivom ribarstvu. I na kraju, pozdravljam mm, ovlasti ovog parlamenta za usvajanje preporuka regionalnih ribarstvenih e, organizacija, a vijeće mora mm, dakle poslušati ono što imamo za reći, a ne se osvrtati samo na delegirane e, akte komisije. Hvala vam. A sada riječ ima... Hvala. Sada riječ ima Paloma Lopez Bermejo. Hvala vam. Želim iskoristiti ovu priliku kako bih vam objasnila zašto sam bila suzdržana. I to zbog toga što kad je riječ o ovoj uredbi, tu smo mi nešto izgubili. Izgubili smo obranu dodatnih kvoti i specifičnih kvota za tunu koja se lovi klopkom almadraba. Nije dovoljno spomenuti almadrabe kao što se čini u ovom dokumentu, treba ih obraniti i podržati. Zato što lov tune uz pomoć almadrabe predstavlja E, ribolov koji je povezan s teritorijem i lokalnu ekonomiju. E, takav ribolov predstavlja održiv način ulova tuna i smatram da bismo trebali e, raditi na ravnomjernijem ravnomjernoj podjeli kvota. Ne želim sada duljeti zato što ovaj dom sve to već dobro zna i e, pred e, vladama u vijeću trebamo čvršće braniti naše stavove. Moramo e, obraniti naše obveze. U odboru za ribarstvo smo podnijeli dva projekta kojima želimo zaštititi i obraniti ribolov tune kroz almadrambe i to kroz specifične kvote i kroz posebne oznake za te proizvode. I ja se nadam da će ti projekti na kraju dobiti pozitivan glas. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Mato je već govorio. A sada riječ ima gospođa Žufrida. Hvala vam. Ja sam glasala za ovaj izvještaj zato što ja smatram da je ikatov plan bio pravi pravcati uspjeh. I naša mora danas, posebice sredozemlje, danas ima mnogo plavoperajne tune. No moram reći da su bili koji su učinili velike žrtve kako bi poštivali nametnuta ograničenja. I ribari su danas ti koji se moraju vratiti loviti ribu. No nažalost to nije tako. Kvote su povećane nakon obnove plavoperajne tune, no to se nije, mm, to nije uključilo male ribare. Samo veliki brodari su ti koji imaju koristi i iskorištavaju more koje, u koje se vratilo bogatstvo ribe i koje bi moglo osigurati život e, na tisućama mm, obitelji koje žive od ribarstva. Europska ribarstvena politika mora e, odabrati pravi smjer i ja predlažem da podržimo obrtnički mali ribolov. Ja sam za male ribare, za ribare koji su stoljećima ovisili o moru i koji su danas pritisnuti pravilima i gospodarskim interesima koji nemaju nikakve veze sa okolišnom održivosti. Hvala vam. Hvala vam. zastupnice Đufrida. A sada prelazimo na izvještaj Jean-Marie Cavanda. Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine. I dajem riječ Đufridi, gospođi Đufridi. Hvala, glasala sam za ovaj izvještaj zato što znamo da stvarnost ide mnogo brže od propisa i uredbe. Propisi se moraju vrlo brzo prilagoditi e, novim ravnotežama i novim stvarnostima u društvu. Schengen, Erasmus, mobilnost između države pomogli si u rađanju brojnih europskih parova, ako ih možemo tako nazvati. Obitelji koje žive u jednoj državi članici, e, imaju kuću u nekoj drugoj, nasljeđuju imovinu u trećoj zemlji članici. Riječ je o društvu koje je imalo hrabrosti srušiti granice i danas treba nova, nove, nova pravila. Europska unija mora podržati te europske obitelji i to tako što će olakšati dijalog između zemalja članica i jasno odlučiti o ovlastima kad je riječ o bračnoj e, o bračnim režimima. Zato što takvim obiteljima moramo jasno reći tko su za njih nadležni e, suci. Hvala vam. Hvala lijepo. Ovo je jedina situacija u Europskom parlamentu kada jedan zastupnik može uzeti riječ dva puta uzastopno. Sada prelazimo na sljedeće izvješće. Izvješće gospodina Kavade. Slična tema vezano uz registrirana partnerstva. Gospodin Pospišil, ne znam je li ovdje. Sada ste tu, izvolite. Hvala lijepa. obje ove uredbe? Riječ je o temi kojoj se moramo, o kojoj moramo više govoriti. Raspravljali smo o tome već pet godina i parlament i vijeće su napokon usvojili plan koji baš i nije jako ambiciozan. S obzirom na to da se odnosi samo na najkontroverznija, najkontroverznije aspekte. Problem leži u tome što je samo 18 zemalja članica usvojilo taj plan i mislim da to mora poslužiti kao upozorenje za budućnost zato što ako ne budemo intervenirali, ako ne budemo nešto učinili, one najkontroverznije, ona najkontroverznija pravila koja traže e, dakle nadležnosti nećemo uspjeti postići sporazum. Ovo je dobar plan, ali kao što sam rekao, samo 18 zemalja je to usvojilo, tako da mislim da to dodatno oslabljuje. Zato što samo jedan dio Europske unije ga je odobrio. Stoga moramo reći da nam je žao zbog toga. Hvala vam. Hvala vam lijepo. Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja. Riječ je o rezoluciji o masakrima u Istočnom Kongu. Dajem riječ izvolite. Hvala vam. Ja sam glasala za ovu rezoluciju zato što smatram da iz Brisela moramo uputiti e, ovo upozorenje i nakon toga mora uslijediti konkretna, konkretne mjere na deseci tisuća osoba je raseljeno, na tisuće je poginulo. Već godinama se u istočnom dijelu Konga e, čini nasilje i to pod regularnom vojskom koja se bavi mnogo profitabilnim e, aktivnostima umjesto da se bori protiv naoružanih skupina koje su prisilile 35 obitelji da napuste svoje domove i to su one sretne obitelji koje su uspjele preživjeti. E, tamo se nalaze i plavi šljemovi UN-a. Oni nisu uspjeli zaustaviti e, masakre, te to je stvarno zabrinjavajuće. Situacija u Kongu će e, posramiti cijelu međunarodnu zajednicu i cijeli UN. Zbog toga Europska unija mora biti snažnija u svojoj usadi i dosljednija. Nikakav ugovor o migracijama neće biti moguć dok ne budemo ostvarili mir u cijeloj Africi. Hvala lijepo. Hvala vam. E, sve moramo kazniti, sve koji su počinili ovakva strašna kaznana djela. Parlament je pokazao hrabrost time što je zatražio da se rasvijetle događaj oko masakra koji se događaju na cjelokupnom teritoriju u Kongu. Spirala nasilja koja ne staje. Moramo je zaustaviti i to e, s autoritativnim glasom i hitnim djelovanjem. Ako ne budemo zaustavili ove masakre, bojim se da će to prijeći u genocid i da će se destabilizirati cijela regija velikih jezera. E, ovakve se stvari u ovoj regiji događaju već godinama, gospodine predsjedniče. I mm, nažalost time žive ljudi u tom području. Ne smijemo se prepustiti e, i ne smijemo se dozvoliti sramotu i moramo pomoći tim narodima u regiji velikih jezera. Hvala vam. Hvala vam zastupnice Kjenđe. Sada imamo sljedeće izvješće. Nastavak strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju. Mikera Čufrida ima riječ. Hvala vam. Ja sam glasala za ovaj izvještaj zato što vjerujem da e, većina problema s kojima se danas suočava Europa i e, većina europskih poteškoća se mogu riješiti kroz obrazovanje i kulturu. Vjerski radikalizam, netolerantnost, populizam, sve su to e, problemi koji se mogu riješiti sa snažnjom europskom kulturom koja će se razvijati u školama, na sveučilištima i kulturnim centrima. Nisu samo škole i profesori ti koji to moraju biti uključeni. Danas je obrazovanje i neformalno. Europska unija je stvorila putovnicu e, vještina kako bi se dala veća vrijednost aktivnostima volontiranja i udruživanja. To posebice vrijedi za one koji ne mogu nastaviti studije. Dakle, svako novo iskustvo u vidu svog osobnog razvoja dovodi do mogućnosti da se pronađe e, posao. Europska unija mora na svaki mogući način podržati obrazovanje i osposobljavanje, te pružiti našim mladima veću mogućnost da se razvijaju kao europski građani i kao stručnjaci koji se mogu ravnomjerno natjecati sa svojim vršnjacima. Hvala lijepo na ovom obrazloženju glasovanja. I sada prelazimo na sljedeće izvješće, izvješće Bermeho o izvješću napretku u području obnovljivih izvora energije. Gospođa Đufrida ima riječ. Hvala vam. Ja sam glasala za ovu rezoluciju zato što sam uvjerena da su obnovljivi izvori energije budućnost Europe i ne samo zbog zaštite okoliša, već i zbog toga što moramo potaknuti gospodarski rast u određenim teritorijama. Na Siciliji, odakle ja dolazim na sud na jugu Italije i na Europe, e, takva bi područja mogli postati centri za eksperimentalni razvoj obnovljivih izvora energije a umjesto toga imaju ogromne e, stope zagađenosti i još uvijek se razgovara samo o nafti. Jasno je da za razvoj čistih energija u Europi treba snažna politička volja. Kao prvo treba pomoći regijama da iskorištavaju strukturne fondove, zato što u sadašnjoj kohezijskoj politici postotak sredstava za obnovljive izvore energije je samo 1,4%. Osim toga treba usmjeriti e, sredstva za obnovljive izvore energije prema onim regijama koje su bogate resursima, ali su slabije u pripremi projekata. Obnovljiva energija je ključ uspjeha ako želimo stvoriti zdravi ambijent i čišće e, gradove te bolju Europu. Hvala vam. Gospođo Đufrida. Hvala.

E, hrvatskom e, nogometnom timu e, koji pobjedio Španjolsku. I sada riječ ima gospodin Šogor, kojemu također čestitam, budući da su Mađari također postigli dobre rezultate u nogometu. A, ah. uh, uh, absent. A, gospodin Šogor nije prisutan, šteta. I onda riječ ima gospodin Šankeli, izvolite. Evo, posljednji, iako ne, najmanje važan. Hvala predsjedniče. Bilo mi je drago što sam mogao glasovati za ovo izvješće kao i većina ostalih zastupnika. 444 zastupnika je glasovalo za, a samo 103 protiv. To nam pokazuje da zastupnici ovoga doma ozbiljno razmišljaju o postizanju ciljeva koji su zacrtani na konferenciji COP21. I sada imamo sjajnu priliku da e, obnovljivi izvori energije budu dostupni. Kao što smo čuli od predsjednika komisije na samom početku mandata, sada moramo biti predvodnici u ovome području. I moramo učiniti više na području istraživanja. U mojoj zemlji istraživanje se vodi u energiji valova i mislim da je sjajno da imamo takvu tehnologiju i moramo je dobro iskoristiti. Hvala. Hvala i vama. Hvala gospodine Kelly. sada prelazimo na sljedeće izvješće, izvješće gospodina Pipera, provedbeno izvješće o direktivi o energetskoj učinkovitosti. Imamo nekoliko obrazloženja glasovanja. Najprije reći ima gospođa Đufrida. Hvala vam. Ja sam glasala za ovaj izvještaj o energetskoj učinkovitosti zato što je ovo bila ključna godina za naša razmišljanja i za definiranje novih ciljeva za okoliš, za e, klimatske promjene. Prošla godina bila godina e, konferencije o klimatskim promjenama koja je definirala vrlo ambiciozne ciljeve za naš okoliš. No izgleda da Europa i dalje e, neće moći do 2020. ispoštovati cilj koji se definirala da za 20% smanji emisije ugljičnog dioksida. Stoga moramo se zapitati što to ne funkcionira. Mislim i kad je riječ o e, zaštiti okoliši i energetici, da u Europi e, prestroga pravila i birokracija se sudaraju sa gospodarskom krizom, a Europa onda i s kojom se Europa mora u istom vremenu u trenutku nositi. Ovi ciljevi ako želimo da budu učinkoviti, onda jednostavno traže e, fleksibilnost. Fleksibilnost e, koja je potrebna kako bi se pravila prilagodila novonastaloj situaciji u gospodarstvi i novim globalnim trendovima. Dakle, moramo se okrenuti zelenoj e, ekonomiji. Hvala lijepo. Sean Kelly sada ima riječ. Hvala vam još jedan predsjedniče. Da, ovo je uistinu važno izvješće i zapravo je bilo proturječno. Međutim, moramo pohvaliti izvjestitelja Pipera iz mog kluba zastupnika. Mislim da je sjajno odradio ovaj posao i uspio je postići kompromis u konačnici. Zahvaljujući tome e, smo mogli glasovati, mi smo glasovali unutar našega kluba i dali smo preporuku da se glasuje protiv ovog izvješća. Međutim, ja sam glasovao suprotno preporuci mojega kluba. Razmišljao sam o svojoj zemlji ja sam osobno bio u Parizu i vidio sam koliko je važno pitanje obnovljivih izvora energije i zato sam mislio da je važno da glasujem za ovo izvješće što sam i učinio. No nadam se da ćemo uspjeti prevladati ove kontroverzne aspekte iz ovog područja. Hvala vama. ovo je bilo sjajno, gospodine Kelly. Vi biste zapravo mogli meni poslušati kao uzor E, što se tiče držanja zadanog vremena. Hvala vam na tome. Hvala. I posljednja osoba na popisu. Znamo iz Biblije da će posljednji biti prvi. Dakle, posljednji govornik, e, nezavisni zastupnik, gospodin Korin Mike, na minutu. Hvala lijepa. Mi smo glasovali protiv ova oba ova izvješća o energiji i uistinu sam zgranut da neznalice govore i donose odluke o tako važnim pitanjima. U Europskoj uniji Europa se ne razvija. Mi kasnimo, kaskamo i kako se možemo razvijeti ako je plin u sad četiri puta jeftiniji, a u Kini tri puta jeftiniji. Kako možemo biti konkurentni na svjetskom tržištu? Ne mislim da Europsku uniju treba razoriti, ali mislim da oni koji propagiraju ovu borbu protiv klimatskih promjena i globalnog e, zagrijavanja koji su uništili europski industrijski sektor trebaju e, biti izvedeni pred sud i trebaju biti osuđeni za ono što su učinili. Na tem Hvala i vama. I ovime smo zaključili obrazloženje glasovanja. Ovo je bila posljednja točka dnevnog reda. Hvala svima. Hvala svim zastupnicima. Zahvaljujem eh, djelatnicima, zahvaljujem eh, svim prevoditeljima iz svih kabina. Želim svima dobar tek, a eh, zapisnik će biti dostavljen